akata objavit će se u zapisniku ove sjednice. Prelazim sada na dnevni red za ovaj tjedan. Konferencija predsjednika usvojila je 3. listopada konačnu verziju dnevnog reda koja je podijeljena. E, što se tiče današnjeg dana, ne postoje zahtjevi za izmjenama. Prelazim na utorak. E, klub Pučana e, podnio je zahtjev da se uključi usmeno pitanje komisiji koje se odnosi na diskriminacijsku carinsku proceduru na ruskoj granici u odnosu na litavske kamione. E, kako bi se to stavilo na dnevni red. E, dajem riječ gospodinu Kaspariju. Poštovane dame i gospodo, već nekoliko dana prema informacijama kojima raspolažem, e, ruska nadležna tijela proizvoljno postupaju što se tiče litavskih vozača kamiona. Oni imaju pratnju i prisiljeni su krcati kompletan teret. Očigledno se radi o šikaniranju do kojeg dolazi u zadnje vrijeme. E, ruska nadležna tijela su, a da nisu obavijestila Europsku komisiju, E, uvela zabranu uvoza iz Litve. Poštovane dame i gospodo, nije prihvatljivo da imamo situaciju u kojoj Ruska, e, Rusija poduzima takve mjere u odnosu na e, državu članicu koja trenutačno predsjedava Europskom unijom i bili bismo zahvalni ako bismo mogli postaviti ovo pitanje Europskoj komisiji. Pitanje su izradili kolege iz pravnog odbora i bili bismo smo zahvalni na podršci. Hvala lijepa na podršci. E, gospodin Svoboda e, ima riječ. Izvolite. U potpunosti podržavam e, ovo pitanje. Skandalozno je kako Rusija postupa. To je povezano i sa nastojanjem Litve u svezi sa samitom u Vilniusu i istočnim partnerstvom. Tome moramo pružiti podršku. Znamo koje se e, mjere poduzimaju u odnosu na Moldovu i Ukrajinu. E, nedavno sam bio na granici između Estonije i Rusije i tamo sam doživio i vidio e, ovaj skandalozan tretman vozača kamiona i stoga smatram da je iznimno važno da ovaj parlament potpuno jasno i jednoznačno iznese svoj stav protiv ovih mjera. Postoji li netko tko želi uzeti riječ i suprotstaviti se ovom zahtjevu? To nije slučaj. E, stoga možemo glasovati o ovom zahtjevu. Ukoliko se slažete da u utorak o tome raspravljamo e, nakon razmjene mišljenja o odnosima između Europske unije i Tajvana. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan? Usvojili smo ovu izmjenu u e, dnevnom redu. Gospođa Cimer. Što se tiče utorka, mi smo kod glasovanja o ovom pitanju o kojem je odlučeno pitali samo tko je za. A potom smo rekli e, to će se uvrstiti u dnevni red nakon teme trgovinskih odnosa sa Tajvanom. Eto bih skrenula pozornost na sljedeće. E, što je sa temom radnog vremena pilota koju je, predložila konferencija predsjednika? Hoće li se to onda dalje pomaknuti? Mislim da je jako važno da o toj temi razgovaramo u vrijeme kada možemo dobiti odgovarajuću reakciju i prisutnost u javnosti. Gospođo Cimer, imate pravo. E, ova tema doista se pomiče prema e, natrag, međutim ja ne znam gdje bih inače mogao uvrstiti ovo pitanje jer je zahtjev postavljen u tom smislu. Žao mi je. Prelazimo na e, srijedu. E, prijedlog je da izmijenimo dnevni red što se tiče e, razmjene mišljenja koja bi trebala glasiti e, izjave komisije i vijeća o e, migracijskim tokovima na Mediteranskom moru uz posebno uvažavanje tragičnih događaja u blizini Lampeduze. Klub Pučana zamolio je riječ gospodin Jakolino. Izvolite. Upravo ste vi malo prije na to podsjetili. Veliki broj mrtvih, više od 200 ljudskih tijela koja su izvučena iz mora kraj Lampeduze, no nažalost taj će broj i porasti. Prognozira se oko 360 mrtvih. Doista strašna tragedija na korak od otoka. Mi iz kluba Pučana smo zatražili da se održi ta rasprava koja će se održati isti dan kada će i predsjednik e, Barroso sa povjerenicom Malmström, Dakle, istog dana kada će oni posjetiti taj otok, pokazati svoju solidarnost i bliskost, te solidarnost Europske unije prema tim osobama, prema izbjeglicama i građanima. Stoga mi tražimo da učinimo korak natrag tako da rasprava se održi onako kako je najprije predviđeno kako bi na e, raspravi mogli sudjelovati i predstavnici komisije, gospodin i gospođa Mastrom. I sjetimo se da sutra vijeće će konstruktivno razgovarati upravo o tim pitanjima i nadam se da će njihove aktivnosti biti usklađene sa e, načelom solidarnosti koje smo toliko puta pitali. Hvala lijepa gospodine Jakolino. Tko želi govoriti u prilog ovom zahtjevu? Gospodin Svoboda. E, gospodine predsjedniče, ja to podržavam. Jako je važno da se rasprava vodi u prisutnosti e, povjerenika Baroza i Malmström. Cijela Europa mora pomoći ovim ljudima. E, međutim, e, nadam se da ćemo uspjeti pomoći i onim ribarima koji su pod opasnosti od sankcija pomogli e, ovim nesretnim ljudima. Ne možemo dopustiti da se kažnjavaju oni koji su pružili pomoć. Nažalost je zakonodavstvo takvo u Italiji. To je potrebno korigirati, o tome trebamo raspravljati u prisutnosti predsjednika komisije i u prisutnosti povjerenice. Hvala. Hvala lijepa. Ima li tko tko je protiv ovog prijedloga? Gospođa Hans. Jeste li protiv? Izvolite, imate riječ. E, ovo je prijavljeno kod vas, koliko mi je poznato. Moj klub podržava zahtjev da se promijeni naslov ove izjave, ali e, nadovezujem se na ono o čemu je govorio gospodin Svoboda. E, ako odlučujemo hoćemo li puštati krokodilske suze ili će E, doista doći do promjena o kojima ste upravo vi govorili gospodine predsjedniče mi bismo željeli da se ova točka dnevnog reda zaključi sa rezolucijom. Hvala lijepa, gospođo Harms. Dakle, prijedlog je e, da imamo razmjenu mišljenja i usvajanje rezolucije o ovoj temi. Dakle, e, kao prvo E, nitko se nije usprotivio ovom prijedlogu. Samo trenutak. Dakle, neprijeporno je da imamo e, izjavu e, Vijeća i komisije o migracijama na Mediteranu uz posebno uvažavanje tragičnih događaja u blizini Lampetuze. Tu se nitko nije suprotstavio. Gospođa Harms je podnijela zahtjev da imamo razmjenu mišljenja i rezoluciju. Javio se za riječ gospodin Jakolino. Izvolite. Samo da potvrdim e, ono što je rekao i kolega Soboda, a to je da je potrebno, potrebno je razgovarati i ne samo razgovarati o zakonodavstvu pojedinih zemalja članica. Ovdje ne govorimo o problemu zakonodavstva, već o podjeli odgovornosti. Naravno, valja um, provesti ispitivanje, no mislim da danas nije trenutak za rezoluciju koja bi mogla samo dovesti do većih napetosti. U ovom području ne trebaju nam napetosti, ne trebaju nam razdvajanja, već nam treba jedinstven stav cijelog parlamenta. E, gospodine Jakolino, ja ću smatrati da ste se očitovali protiv rezolucije. Gospođa Harms je predložila rezoluciju, gospodin Jakolino je e, bio protiv i li se još netko za riječ. Gospođa Cimer, pretpostavljam da ste vi za donošenje rezolucije. Da, ja podržavam prijedlog gospođe Harms e, i smatram da po tom točkom dnevnog reda trebamo i usvojiti rezoluciju. Vrijeme je da budemo sasvim konkretni i kažemo koje su to promjene koje trebamo provesti i u pogledu Italije, a i u pogledu sadržaja i situacije u Europskoj uniji kako bismo e, obustavili ovo neprihvatljivo i nečovječno stanje i situaciju. Hvala. Glasovat ćemo o prijedlogu za izmjenu dnevnog reda u srijedu. E, gospodin Svoboda, prijedlog. E, što se tiče rezolucije, mislim da nije moguće da kada dođe predsjednik i podnese izvješće o Lampeduzi, da odmah nakon toga usvajamo rezoluciju. Moj je prijedlog da to odgodimo i usvojimo za dva tjedna na sljedećoj sjednici. Hvala. Dobro, e, vratit ću se na to. Kao prvo glasovat ćemo o tome da ova točka dnevnog reda uđe e, ovako izmijenjena na dnevni red. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Jednoglasno usvojeno. I sada imamo dva prijedloga e, kako postupiti. Hoćemo li usvajati rezoluciju ovaj tjedan ili za dva tjedna na sjednici e, koja će biti sljedeća, a u svjetlu izvještaja koji će podnijeti predsjednik Berozo i gospođa Malmström. Gospođa Harms, ako se možemo dogovoriti oko toga, onda možemo na sljedećoj sjednici usvojiti rezoluciju, ako se svi slažu, u svjetlu odnosa snaga, mislim da je kocka bačena i smatram da to možemo usvojiti na sljedećoj listopadskoj sjednici. Znači, sada imamo samo jedan prijedlog. Rezolucija na drugoj listopadskoj sjednici. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Zahvaljujem. E, nemamo daljnih prijedloga za izmjene u srijedu, nego za četvrtak. Frakcija zelenih predložila je e, da Imamo prvu točku u četvrtak e, koja glasi izvješće komisije o zatvaranju aktivista Greenpeace-a u Rusiji, nakon čega će biti e, runda govornika. Tko bi želio obrazložiti ovaj prijedlog? Gospođa Harms. Kod pripremanja ovog prijedloga ja sam već primijetila na klubu da postoji bojazan da ćemo e, na našem dnevnom redu imati previše tema koje su povezane sa sukobima sa Rusijom, Moskvom. E, po mom mišljenju Ovdje kod ove aktivnosti zapravo se radi o tome da trebamo iznijeti stav o ulozi Greenpeacea kao velikoj međunarodnoj nevladinoj udruzi. Moramo naglasiti koliko je važan njihov rad e, sa tim e, brodovima Postoji puno opasnosti na međunarodnim morima za koje smo doznali zahvaljujući tome što su aktivisti Greenpeacea mogli poduzimati aktivnosti na tim brodovima. E, tužba koja se odnosi na piratstvo uopće nije prihvatljiva i smatram da i mi trebamo pružiti potporu ovoj nevladinoj udruzi. Ja sam zato da imamo raspravu u četvrtak, a da rezoluciju usvojimo na sljedećoj plenarnoj sjednici u listopadu. Hvala. E, tko želi govoriti u prilog ovom prijedlogu? Nitko. Tko želi govoriti protiv e, ovog prijedloga? Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Prije nego što kažem e, nešto protiv, moram naglasiti da ovo jest važna tema, tako da nije da se ne slažem oko važnosti te teme. No htjela bih reći da u četvrtak ujutro imamo dakle, usmeno pitanje o poštivanju ljudskih prava u Rusiji. Tako da bih htjela reći da na toj raspravi možemo spomenuti te teme i poslati našu poruku. Hvala vam. Hvala lijepa. To je bilo očitovanje protiv prijedloga. Glasovat ćemo o ovom prijedlogu e, zelenih. Što se tiče izjave komisije o zatvaranju aktivista greenpeace e, u Rusiji, da bude prva točka dnevnog reda u četvrtak. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Koliko mi se čini, e, prijedlog je odbijen. Ako želite, možemo provjeriti. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen. Dobro. Gospođa Meginis, e, molim obrazloženje vašeg alternativnog prijedloga. Htjela sam biti jasna. Trebali bismo uključiti tu temu u našu raspravu o Rusiji. Možete li prihvatiti taj prijedlog da postane e, dakle, to dio rasprave koja će se održati u četvrtak ujutro? Äh, e, gospođo mcguinness e, jasno mi je koja je vaša namjera, e, međutim u srijedu ćemo se baviti potpuno drugačijim pitanjima i mislim da to ne možemo miješati jedno s drugim, pa bih vas molio da to ne radimo. gospođo Harms, još jednom o poslovniku. Možda bismo se ovdje mogli složiti oko toga da Ovu temu, kako ne bismo previše e, obrađivali teme povezane s Rusijom, e, da e, tu temu raspravimo za dva tjedna jer u Nizozemskoj se priprema tužba pred Međunarodnim pomorskim sudom, a postoji oni koji su uhvićeni u Murmansku. Za njih će to biti jako važan signal ako tu odluku barem donesemo. Ovu točku možemo navesti u nacrtu dnevnog reda, onda klubovi zastupnika mogu raspravljati o tome možemo li ovu temu imati u drugoj listopadskoj sjednici. Hvala. Javlja li se još netko za riječ? To nije slučaj. U tom slučaju e, dnevni red je usvojen u predočenom obliku. Sada prelazimo na prvu točku dnevnog reda. usmeno pitanje koje je postavljeno komisiji, a odnosi se na europsko tržište ugljika u 2012. godini. Kao prvo, autor ima riječ.